Sljedeća točka odnosi se na izjavu potpredsjednice komisije i visoku predstavnicu za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Dobrodošli, imate riječ. Uh, Hvala lijepo predsjedavajući. Dozvolite da počnem citiranjem članka 36. ugovora Europskoj uniji. Tu se kaže da visoka predstavnica Europske komisije će redovno se konzultirati s Europskim parlamentom o glavnim aspektima i iz odlukama koje se donesu na području zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i obrambene politike te kako će se oni od, razvijati i kako će se odraziti na sve. I dozvolite da vam kažem na početku kako vjerujem da smo prošle godine uspjeli uspješno surađivati u skladu s tim člankom. Ovdje smo održavali redovne konzultacije o svim novinama i primjeni naše politike u jednom kontinuiranom otvornom dijalogu. Međutim, Dozvolite i da budemo potpuno otvoreni pa da kažem kako smatram da je teško prihvatljivo da ove večeri vodimo pet rasprava, da imamo dva i pol sata kašnjenja i mislim da to nimalo ne poštuje ni vaš rad, ali bog meni moj rad. Evo, to sam morala na početku kazati. I onda je da nastavimo. Dozvolite, ovo je bila teška godina, vrlo intenzivna. Dijalog s Iranom je otvorila nove šanse za europsku diplomaciju i pogotovo za njeno djelovanje u Siriji. A napadi u povijesti su prvi put u našoj povijesti aktivirali različite članke koje nismo ni mislili iz naših ugovora osnivačkih. Nadalje, mislim da smo mi su tako uveli čitav niz bitnih instrumenata u našoj područje imamo posebne fondove u Africi, posebne mjere na sredozemlju, vojne operacije čak. Imamo zajedničke recimo pomoći i zajedničke izbjegličke utočište u Jordanu i E, u graničnim zemljama sa Sirijom koje pomažemo i tako dalje. Dakle, mi se vrlo često gledamo recimo na, i na procese ostale u svijetu, posebno na ono što se događa u Sjedinjenim američkim državama i gledamo da li je to možda mm, u kojoj mjeri će se na nas odraziti. Međutim, sada nemamo ni vremena za takve stvari. Ovo nije godina bilo kakvog odmora za Europsku uniju. Ovo je godina u kojoj imamo maksimalne napore. U ovoj raspravi ću se fokusirati prvenstveno na naše hitne prioritete u vanjskoj politici, jer ćemo imati vremena za raspravu o srednjoročnim i dugoročnim ciljevima kasnije tijekom noći. I tu dozvolite da još jedan put ponovim kako ne vidim posebnog razloga da održavamo dva, dvije rasprave u nizu o temama koje su prilično slične. Pa prema tome molim vas da u budućnosti izbjegavamo takvo ponavljanje kako bi svoje vrijeme potrošili logičnije i učinkovitije. A sada da se vratimo na naše stanje. Mislim da je veliki građanski rat u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku ostaje i dalje našim najvećom obavezom i zadaćom. To je rat koji se seže od granice Sirije, Iraka i Turske do Jemena i Libije. Svaka od tih fronti ima svoju vlastitu povijest i svoje vlastite aktere, a vjerojatno i svoj posebni razvoj. Međutim, u svakom od tih ratova i svakoj toj krizi rješenje sukoba mora doći na temelju nacionalnog pomirenja. Al-Qaida, Daesh i ostale terorističke grupe mogu se poraziti samo ako budemo nastavili taj politički proces mi naporno radimo da o tome uspijemo. I sada počinjemo vidjeti neke fragilne, ali prve rezultate. E, da bi se uspjelo u tome regionalne snage će morati prestati podjarivati taj rat i pomagati neku svoju stranu i morat će sjesti za stol i moramo postići neku vrst mira. Ono što se dogodilo u Siriji činilo se prije samo nekoliko mjeseci nemogućim. Prekid vatre doduše je vrlo krhak, ali uglavnom ipak se pridržava. Humanitarna pomoć je dosegla i čitav niz potpuno zabačenih regija koje su već dugo bile pod vlašću terorista. Mi smo u stalnom kontaktu sa svima i akterima i već sam prošlog mjeseca bila u Ženevi na onom sastanku mirovnim pregovorima u Siriji i sudjelovali u tome. Mi smo koordinirali tanje svoju poziciju u Siriji baš jučer u Japanu na sastanku G7 najrazvijenijih. Treba nam napredak i to brzo. Um, je ogroman broj neprijatelja i zbog toga mislimo, ali oni su i opasan neprijatelj, stoga je vrlo hitno djelovati protiv njih. S druge strane, međutim, moramo imati istrpljivosti koja nas je dovela do ovih uspjeha prvih koje počinjemo polučivati upornost će se isplatiti. Ista stvar vrijedi i za Libiju. Većina predsjedničkog vijeća je trenutno u Tripoliju nakon puno mjeseci teških napora kako bi se stvorio nekakav makar fragilan konsenzus o tome. Ali to je tek početak. Svi akteri o tome moraju omogućiti mirni prijenos vlasti na novu vlast novu vladu. Mi s naše strane pokušavamo pomoć u svemu i sudjelujemo i pomažemo predsjedničkom vijeću i Faražu u tome ali da budem vrlo jasna kao što sam i otvorna kao što sam uvijek. Što god učinimo, učinit ćemo zajedno s Libicima. Ako oni traže potporu, mi ćemo im dati potporu koju trebaju i žele. Bez obzira bilo to humanitarna pomoć ili trening edukacije sigurnosnih snaga, da li u pravosuđu ili u upravljanju granicama. Međutim, budućnost njihove zemlje je u njihovoj zemlji. Stabilnost Libije, napredak, i poražavanje Daesha, takozvanog ISIS-a, uglavnom će ovisiti prvenstveno o nacionalnim snagama. Rješenje sukoba u Libiji može biti samo politički i može biti samo libijski. Naša odgovornost je da vrlo konsistentno, uporno i trajno dajemo potporu. Treće što se cijele regije tiče dalje u Jemenu. Naši fokus će sljedećih mjeseci sigurno biti ne samo na Siriji i Libiji, nego i na na drugim krizama pred kojima ne možemo zatvarati oči, iako nisu prve na naslovnicama. Sukob u Jemenu primjerice izaziva strašnu humanitarnu katastrofu jer više od 80% njihovog stanovništva treba temeljnu humanitarnu pomoć. To je naravno sjajno tlo koje može hraniti različite radikalizirane terorističke skupine među kojima tu spada naravno i sve one regije kao rog Afrike i sve ostalo uz Indijski ocean. Mislim, prošle prošli tjedan počela surađivati upravo sa predstavnicima UN-a kako bi održali ono krhko primirje koje je tamo krenulo i kako bi sudjelovali u tim e, pripremama jer ta kriza ima veliki odjek na čitavu regiju. Ali sada dozvolite da završim još sa srednjom, bliskoistočnim mirovnim procesom. Mi ne smijemo kod govorimo o tim krizama ni zaboraviti na sukob izraelsko-palestinski. I vjerujte, samo je pitanje vremena kad će doći do nove eskalacije u tom starom sukobu. Zajedno s našim arapskim partnerima i međunarodnim politikom radimo i tu da pružimo potporu i dajemo bitne preporuke kako recimo e, proći iz ove šahmat pozicije i pomaknuti se prema jednom rješenju dviju država koje bi možda smirilo tu regiju, nadamo se. Mi smo kad kad tihi, ali stalno radimo. Javno mnjenje se trenutno nije usmjerilo na izraelsko-palestinski sukob jer ima drugih prečih, ali to ne znači da smo mi prestali raditi na tome. Dakle, osim tih libijskih, sirijskih, jemenskih konflikata i cijele situacije blisko istične, mi radimo na izgradnji partnerskih odnosa s našim partnerima, ali i ključnih ključnim državama u Africi i Aziji, jer to je najbolji način da preventivno djelujemo, ne samo da odgovorimo na već gotovi terorizam, nego i preventivno djelujemo. Mi znamo da daješ koristi one zemlje gdje su slabe vlade, gdje je situacija teška i gdje mi zato djelujemo isto tako i preventivno i pokušavamo mirnu koegzistenciju između različitih vjera muslimanskog i ostalog stanovništva stvoriti i pomažemo ekonomskoj situaciji, razvoju i poboljšanju naših partnera. I to u Sahelu, u Zapadnom Balkanu, u Srednjoistočnoj dalekoj Aziji, bliz, i kao što znamo sve to je u vezi naravno i sa konfliktom na Bliskom istoku, međutim i sa našom velikom migrantskom krizom, ali znamo da tokovi migranta neće prestati dok se sirijsko-irački konflikti i krize ne završe. S tim se moramo suočiti, o tom smo već govorili u ovom domu. Kako, kako, ćemo zaustaviti te tokove, ne silom, ne ratom, to samo može pogoršati više situaciju i može samo stvoriti još i više kriminalaca kod krimčarenja ljudi. Mi ne možemo raditi protiv naših susjeda, mi možemo raditi samo mirnim putem. Zbog toga sam bila u Jordanu i Libanonu prošlog tjedna i tu smo razgovarali o brodovima koji su samo, evo, do kraja ovog tjedna vidjet ćemo koliko su stotine života već spasili. Treće područje na kojem se moramo angažirati je jedna, ako hoćete, potpuno očita potreba ako želimo upravljati ovim područjima do sada, a to je ponovno lansiranje trilaterala i laterala za preferirani, kao preferirani format u raspravljanju i rješavanju međunarodnih stvari. Dakle, multilateralna diplomacija je dovela i do kopa 21 u Parizu i dovela je do ciljeva održivih razvoja. Multilateralna diplomacija je dovela i omogućila naš dogovor s Iranom. To je onaj sveobuhvatni pristup koji nam daje jednu win-win situaciju za sve dobro. To je evropski način u vanjskoj politici. I treba će nam više toga sljedećih mjeseci posebno i uključujući područje neširenja oružja za masovnog uništenje. Europska unija želi odgovoriti na nove testove u Sjevernoj Koreji. Ja sam upravo govorila o važnim događajima na tom području. U Washingtonu predsjednik Obama je o tom govorio, a jučer su govorili japanski premijer i ostali na sastanku G7 u Japanu. Upravo prilikom odavanja počasti svim žrtvama atomskih bombi koje su pale na Japan. Rasprave koje su tom prilikom vođene vrlo su pozitivne. U našem je europskom interesu raditi na jednoj užoj i dublje kooperaciji upravo na tom području nuklearne sigurnosti, neširenja oružja za masovno uništenje. E, dozvolite da zaključim s nečim multilateralizam, multilateralna diplomacija i suradnja. Odnosi se isto tako i na naš odnos sa Rusijom sve ono što smo postigli u Iranu, na bliskoistočni palestinsko-izraelski sukob, na Irak, dijelom na Siriju, na Libiju sigurno. Rusija je inače pokazala stanoviti interes da surađuje sa Europom i ostatkom svijeta i mi smo sa, na sastanku ministra vanjskih poslova Europske unije dogovorili da ćemo sa Rusijom se angažirati na onim područjima koji su nama u interesu. Taj cilj objavljen a danas je potvrđen čak i sa konkretnim datumom. Znamo kad će biti novi sastanak vijeća NATO Rusije, koji je, kao što znamo, suspendiran zbog krimske krize. I prema tome kad znamo da se naši odnosi s Rusijom mogu u perspektivi normalizirati, ja mislim da je moj prijatelj glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg jako dobro izrazio sve ono o čemu i ja govorim, a on to kaže ovako, nema povratka na uobičajen način komuniciranja i poslovanja dok Rusija ne prihvati međunarodne i naše standarde. Ta naša odluka je prije mjesec dana jednoglasno donesena na vijeću za vanjske poslove i rekli smo da ćemo se selektivno angažirati u odnosima s Rusijom, a to znači implementiranje ugovora e, sporazuma o prekidu vatre iz Minska, Minsk 1 i 2, kao i prekid e, potpore e, pobunjenicima u tim područjima, kao i jačanje civilnog sektora. Prije mjesec dana je to sve bilo na vijeću za vanjske poslove i dozvolite sve da vam kažem kako su sve zemlje članice se u tome suglasile i što se tiče Rusije, našeg odnosa prema Rusiji, ali i većini, kod većini drugih tema. Jer nam treba upravo ta usuglašenost, to jedinstvo u ovim teškim vremenima. I mislim da sve nas pokriču isti interesi nas kao Evropljane. Naše vlade počinju shvaćati i uviđati to ali naši građani to već znaju. Oni znaju da ili ćemo imati zajedničku europsku vanjsku politiku ili nećemo imati nikakvu pravu vanjsku politiku. I samo zajedno možemo imati oruđa koja su potrebne instrumente za današnji svijet i to je najbolji odgovor koji je potreban našem stanovništvu. Ja se oslanjam i računam sa stalnom i kontinuiranom potporom ovog parlamenta koji će nam i omogućiti da vodimo tu zajedničku vanjsku politiku Europske unije. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospođo Mogherini, a sada gospodin Brok. Gospodine predsjedniče, gospođo visoka predstavnice, kolegice i kolege. Puno vam hvala na vašoj prezentaciji gdje moram reći da se u mnogim točkama s vama slažem. Međutim, htio bih nakon terorističkog napada u Briselu isto tako ovdje kazati da pojačano moramo razgovarati, razmišljati, i razgovarati o, novoj definiciji sigurnosne politike. To više nema veze s onom klasičnim. Islamska država vodi kopneni rat u Siriji i Iraku. Oni vode jedan gospodarski rat pun nasilja u Sjevernoj Africi, recimo uništava im turizam kako bi im gospodarstvo paraliziralo i tamo moglo regrutirati nezaposleno mlade ljude za svoje vojnike i vodi jedan rat teroristički. To je jedan jedinstveni, jedinstvena koncepcija akcija koju US provodi, daješ i prema tome zahtjeva od nas da damo i svoj jedinstveni odgovor. Kad govorimo o Africi moramo govoriti i o razvojnoj politici, ali sve skupa trebamo razmatrati u jednoj široj većoj dimenziji, jer se i zbog izazova koji nam se danas postavljaju to od nas traže. U to se ubraja naravno jačanje naše susjedne politike prema susjedima i suradnje u cilju mira, mira o kojem ste vi govorili, koje želimo postići u Siriji i Iraku, ali i mira u Ukrajini. To znači da moramo u svim tim slučajevima vrlo jasno pokazati da smo uvijek na strani onih koji žele mirna rješenja i slobodne zemlje i moramo koristiti sav svoj utjecaj da to postignemo. Naravno da je to u vezi i sa migracijom i kad to ima veze sa migracijom, onda migrantskom krizom, onda vidimo da je sve to sastavni dio jednog novog poimanja sigurnosne politike o kojem trebamo razmišljati, nove definiranju. Kolegice i kolege, također mislim da u je pitanje prekida vatre u Siriji, da smo upravo tu vidjeli kako Rusi i Amerikanci, kako su oni to prvo napravili sami. I to me dovodi do razmišljanja da li kod ove soft snage koje koristimo mi iz Europske unije dajemo otprilike 60% razvojne pomoći u cijelom svijetu. Dakle, tome i to je taj naša soft snaga, meka snaga. I onda me stvarno postavlja pitanje da li mi koji koristimo ta meka sredstva ne bi trebali povremeno i tvrda sredstva koristiti. I vidite, mislim da nam ugovor iz Lisabona i daje mogućnost da izgradimo jednu pojačanu novu sigurnosnu politiku i da tu iskoristimo sve sinergijske potencijale koje imamo. Mi naime vrlo često trošimo novac i sredstva u zalud. I još jedna moja napomena, gospođa Mogherini, vi ste spomenuli pitanje multilateralne diplomacije, tu se slažem s vama, ali mislim da bi trebali ozbiljno razgovarati o tome koju ulogu Europa igra u jednom multipolarnom svijetu. Mislim da na tom mjestu nismo sami još definirali stvari do kraja i ne vidimo svoju perspektivu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Sada gospodin Fleckenstein. Gospodin predsjedavajući, gospođo visoka predstavnice, dragi gospodine Brok, vaše vrijeme još uopće nije isteklo, hvala Bogu i tim više što se u mnogim stvarima s vama apsolutno slažem. Tko god je sada dobro slušao vidio je kako se naše sigurnosno okruženje izmijenilo. Osim regionalnih sukoba u susjedstvu, mi se danas e, nalazimo suočeni sa opasnostima i prijetnjama koje nisu ograničene samo na stanovita geografska područja. Dakle, prijetnje kao što je kibernetički kriminal ili teroristički napad, oni potpuno brišu sve granice između unutarnje i vanjske sigurnosti. Mislim da ako Europska unija na područjima planiranja obrane i nabave oružja u zemljama članicama počne zaista intenzivno surađivati, dakle zajednička nabava oružja, mislim da bi tu jako puno troškova uštedjeli i smanjili te troškove, ali za to je jaka koordinacija potrebna kao involviranje jedne Europske obrambene agencije. Naime, zajednička obrambena politika ne znači automatski više opreme, nego znači inteligentnija oprema za naše oružane snage i naše vojnike. Kada Evropska unija na području konsolidacije mira, na području suzbijanja konflikta želi biti jedan, e, jedan ozbiljni, seriozni globalni partner i akter, onda mora imati zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku, jer sigurnosna politika i diplomacija idu ruku pod ruku i spadaju skupa kao jedno cijelo. Tek ako se jedno i drugo bude uspješno provodilo, moći ćemo provesti svoje interese. Hvala vam lijepa. Evo, a sada gospodin Van Orten. Ja ću biti vrlo kratak i moram već na početku da ECR veliku važnost daje preko atlantskim vezama kao i NATO. Mislim da su to naš najvažnije stvari za našu sigurnost. A Evropska unija čini se da nosi svjetske terete na svojim leđima i minimalizira napore drugih zapravo na, području vojske Europska unija nema ni sposobnosti ni posebnih e, zahtjeva ni kapaciteta osim onih što su u NATO i zapravo nema potrebe, nema potrebe kraj NATO-a da se Europska unija tu angažira i potpuno je zapravo e, potpuno je suludo razmišljati da bi europska zajednička sigurnosna i obrambena politika mogla zamijeniti NATO i mislim da ako bilo ko to traži ignorira sve razloge da postoji zajednička politika jer ne mogu se ignorirati recimo zajedničke odluke koje NATO i SAD donese Prema tome, ne može se na taj način pretvarati Europska unija u igrača na svjetskoj razini. Uopće ta obsesija sa zajedničkom sigurnosnom i obravnom politikom je de facto jedno skretanje pozornosti sa NATO-a koji u, u, teško vrijeme krize kad im je potrebna puna potpora i svi resursi nas. I onda se pitam zašto je to tako. Jer vidimo da recimo četiri europske e, zemlje sudjeluju sa SAD-om u borbi protiv Daesha direktno na terenu. I mislim da upravo Daesh je najdirektniji i najneposrednija prijetnja europskoj sigurnosti investiranje u povećanu obrambenu sposobnost e, i daljnje ne, može nikako dovesti do toga da se zaobiđe SAD i ne možemo zamišljati da bi, evropski, da bi mogli tu provoditi tu politiku bez europskih saveznika

kada su u pitanju mir i sigurnost. To se odnosi i na susjedsku politiku Europske unije. 2004. smo još željeli stvoriti jedan prsten prijatelja, a umjesto toga dobili smo jedan prsten, koji, batreni prsten koji nas okružuje. Ova evaluacija koju smo čuli u današnjoj raspravi mislim da nije umjesna. Jer ako ne uspjevamo sa susjedima, onda kažu trebamo više novaca izdvajati za oružje i naoružanje ali to nije nikakva tema, ne govori se uopće o agresivnoj gospodarskoj politici europskoj politici koja je dovela do upravo razorne trgovinske bilance u zemljama susjedama Europske unije. Povećani izvoz oružja u regiju MENA je velika tema, međutim zbog toga nijedna korporacija koja proizvodi oružje ne biva spriječena u tome da sklapa velike poslove i zarađuje ogromne novce. Upravo suprotno, sada se želi strateški provoditi i nametati ostvarenje vlastitih cilja ciljeva i borba za svoje interese. A uvijek ih pritom smeta demokracija. Evo recimo, u Nizozemskoj pravo parlamenta da stavi veto. Prema tome to treba ukloniti, oni žele kako bi bili brži u svojim vojnim misijama, u svom naoružanju, a sve naravno kako bi deklarativno očuvali, zaštitili ljudska prava. I na taj način se posljedično tome sve više povećava jaz između onog što se događa i stvarne pravednosti i pravde i pravosuđa. I spirala ide sve dalje i dalje, stvari eskaliraju. Ali to nije dovoljno, nego se sad još i civilni novci žele nekako prebaciti za vojne svrhe. Gospođa Valero, hvala vam gospodine predsjedavajući. Postoji niz područja gdje mi je nama zelenima Eh, važno nekoliko prioriteta. Evo nekoliko. Dakle, prevencija konflikata, taj preventivni dio, to je za nas važno i pri tome ne mislim samo na eh, reformu sigurnosnog sektora, već isto tako i na to da eh, trebamo siromaštvo, potlačenost, nepravedne poslovne prakse, klimatske promjene uzeti u obzir. Dakle, E, trgovačka politika i klimatska politika je vrlo važna ako želimo postići pravedniji svijet. Središte bi nam trebalo biti jedan humaniji svijet i stvaranje mira. U tom smislu pozivam na to da države članice sudjeluju u mirovnim misijama Europske unije. To je samo u maloj mjeri slučaj. Europska unija bi također trebala jamčiti ljudska prava, temeljna prava i tu mislim da dogovor sa Turskom ne ispunjava tu našu obvezu, a niti vojno korištenje u okviru EU na for Sofija. Govorili smo o razoružanju, to je dobro, moramo se aktivno za to zalagati, ali i kod izvoza oružja u treće države moramo biti pažljivi. Imamo sada potpuno novu e, sigurnosnu situaciju u ovom svijetu u kojem živimo i današnji prijatelj sutra može postati naš neprijatelj. Moramo se boriti protiv terorizma kako ne bismo stvorili još više terorista ili e, potpirali još i dodatne sukobe i prevencija protiv radikalizacije je tu najbolji način. Europu trebamo štititi i ne smijemo dopustiti da se jako militarizira Europa. Gospodin Kalver, hvala. Ja pozdravljam prisustvo visoke predstavnice ovdje danas. To je važno za nas, ali i za naše izborne jedinice e, da znaju što se događa po pitanju europske zajedničke vanjske sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Većina građana ne zna točno koliko su e, velike nadležnosti Europske unije, koliko su one napredovale od Lisabonskog ugovora i kamo Europska komisija misli sljedeće ići, a sve to bez konzultacija i bez e, potpunog informiranja javnosti. E, međuvladina struktura e, je već uspostavljena. Imamo predstavnice za vanjsku politiku e, koje predstavlja zajedničke interese, ne interese 28 država članica, već je to zasebno predstavničko tijelo. Nju naravno podupire Europska služba za vanjsko djelovanje i Europska obrambena agencija, dakle na neki način Europski vanjski ured ili Ministarstvo obrane. A trenutno visoka predstavnica e, uvodi reviziju vanjske sigurnosne politike Europske unije sa intuzivnijom politikom E, koju će zasigurno najaviti na sastanku vijeća ministara e, obrane i to ukratko, e, ubrzo prije nego što ćemo krajem lipnja imati referendum. Demokratski narod je odbio ambicije europske vanjske politike u Ukrajini, a ja pozivam i britanski narod da slijede njihov primjer i da u potpunosti odbiju ovaj projekt koji je osuđen na neuspjeh, da se od, udaljimo od sve e, tješne Europske unije, a to se odnosi naravno i po pitanju udruživanja obrambenih snaga. Hvala. Hvala vam, gospodin Borgecio. Hvala vam. Visoka pesanice. Vi uvijek ste optimistični, uvijek e, uljepšavate situaciju, ali to nije točno. Sigurnost i obrana je naš velik neuspjeh naša politika. ISIS je uspio e, nanizati dosta uspjeha i e, to će dovesti samo do toga da će ih druge skupine oponašati, im se pridružiti, da će ih se još i više financirati. E, slave to što se ubijaju kršćani. A na području zemalja sredozemlja tu bismo se doista trebali boriti protiv ekstremizma. Ne bismo trebali još i podupirati one koje se bore protiv Asada. Svi znaju da je Turska omogućila prolaz oružja, ne samo teroristi koji se bore protiv Asada, vi o tome ništa ne govorite. Mi smatramo da će sigurnost pristići e, iz bolje kontrole granica, a ako Europska unija ne može štititi granice, onda to mogu, moraju raditi države članice. Treba nam drugačiji pristup, moramo se boriti protiv ekstremizma, ne samo protiv terorizma kojeg već sada primjećujemo i imani u džamijama e, i, njih i protiv njih se moramo boriti jer oni zapravo dovode teroriste k nama. Gospodine Epidedeus, hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedavajući. U, već 15 godina Europska unija govori o potrebi za zajedničkom sigurnosnom i obavljenom politikom. Ali neovisno o tome koliko ćemo sada posvetiti toj temi, nećemo postići zajedničku sigurnosnu obojnu politiku i to iz očitih razloga. Dok je Europska unija bila isključivo gospodarska zajednica, još je bilo moguće napredovati, ali od kad je Europska unija odlučila postati politička unija, javljali su se različiti interesi država članica koji se sada međusobno pobijaju. I to smo i nedavno mogli vidjeti. Kada smo bili suočeni sa ovim tsunamijem izbiljice migranata je nekoliko država članica jednostavno zatvorilo svoje granice i s time su zapravo prekršili šengenski sporazum. To je bilo u njihovim vlastitim interesima. Velika Britanija nam sada prijeti Brexitom jer je to u njihovom interesu. Dakle, zapravo ono što vidimo je da država članica državom članicom reagira prema vlastitim interesima. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Preda. Mikrofon, molim. Hvala vam lijepo, gospodin predsjedavajući. Kao prvo, tužan sam što nisam mogao raspraviti e, o ovome sa izvješ o, i o izvješću gospodina Kanjeta. Nažalost, naš klub zastupnika nije zadobio to izvješće. Ovo je vrlo važna tema, greški napadi, uključujući onaj nedavni napad u Briselu. Dovode nas do toga da se postavljamo pitanje o učinkovitosti e, naše vanjske sigurnosne politike, a kao što isto tako i rekao Elmar, e, imamo tu granicu između unutarnjih i vanjskih prijetnji koja je nejasna i zbog toga sada moramo istodobno tražiti rješenje u Siriji i Libiji, a s druge strane želimo ojačati suradnju između naših policijskih snaga. Želimo centralizirati nadzor granica, želimo razmjenu obveštenih podataka, jednostavno zato što ta dva aspekta, vanjska i unutarnja prijetnja, su sada nejasni uzevši u obzir e, ovu strategiju terorista. Gospodin Bostinaru, hvala vam lijepa. Hvala i visokoj predstavnici na njenom prisustvu. govorimo o ovoj temi, a kontekst se zapravo jako promijenio od 2014. godine. I naša sposobnost predviđanja i odgovora je upitna. Želim govoriti o nekoliko elemenata e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Ja mislim, mislim da nam je potrebna uska suradnja kako bismo obranili vanjske granice Europske unije i tu se traži doprinos od svih država članica, neovisno o tome e, koje su države članice u Schengenu, a koje nisu. Suočeni sa ovom tržiškom prijetnjom, ključno je e, definirati institucionalni okvir za suradnju kada se radi o razmjeni obavještajnih podataka i kada se radi o borbi protiv turizma. To treba dobro definirati, ne samo ovako ad hoc i subjektivno. E, na kraju krajeva moramo se založiti u to da se riješi sukob na Bliskom istoku e, zajedno sa dionicima iz te regije. Treba postići regionalni osjećaj vlasništva kako bi se pojačala stabilnost tog rješenja imamo prijetnju, tešku prijetnju koja je sve više i viša i e, zapravo je naša znači, suradnja s NATO savezom sada obavezna, nije više opcionalna. Mi imamo e, val nasilja koji je pred nama i moramo se zajedno s time nositi. Hvala vam, gospođa Fotiga. Hvala vam lijepa, uvažena visoka predstavnice. Preduvjet za provođenje ove politike je ta da, taj da znamo koji su to izazovi pred nama. Zajedničko svačanje opasnosti je naravno važno i tu bismo trebali usmjeriti naš pogled na istok, to jest na Rusiju. I isto tako na referendum u Španjolskoj. Jezik kojem vi govorite kada opisujete izazove se promijenio od zadnjih konzultacija. E, vaš opis je takav da niste niti jednom spomenuli riječ Ukrajina. Dakle, dosta ste e, blagi prema Rusiji. Treba znati s kojim smo prijetnjama suočeni i zbog čega su građani u Nizozemskoj glasali kao što su učinili. Zar nije to možda i povezano s usijom? Hvala vam. Gospodin Bütikofer, izvolite. Gospodine predsjedavajući, gospođo Magarini, dragi kolege, drage kolegice. Građani očekuju da ih Europska, da Europska unija preuzme svoju političku odgovornost. Ako to učinimo preslabo ili ako to ne učinimo, onda time podrivamo vlastitu legitimnost ali smatram da pri procjeni naše e, sigurnosne uloge e, trebamo biti realistični i trebamo znati definirati našu ulogu u okviru tog multilateralnog konteksta. Tu se slažem s vama, možda će vas to iznenaditi i slažem se i sa onim kritičnim primjedbama koje je gospodin Van Orden iznio naspram drugih kolega u ovom domu i to je iznenađujuće. Mislim da nam ne treba samo multilateralna diplomacija, već da moramo ciljano ojačati multilateralne institucije ako ne želimo da se taj temeljna zamisao međunarodne vladavine e, prava zamijeni sa novom filozofijom polarizacije koju zastupaju duge sile. Ukratko bih htio navesti tri aspekta koji se meni čine posebno važnim u okviru te multilateralne diplomacije. Kao prvo, ustvrđujem da proces iz Barcelone, da je on polazio od jedne zajedničke sredozemne politike, a sada gledamo na sredozemlje kao nešto što nas dijeli, što nas štiti od drugih i mislim da to trebamo revidirati. Kao drugo, Mislim da nam je potrebno strateško partnerstvo posebice sa sa Afrikom e, ispod Sahare e, i mislim da trebamo pojačati našu suradnju sa drugim partnerima i nadam se da će doći do jasnih izjava. Govornik je prekinut gospodin Arnold. Europska Unija revidira svoju zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. možda će mnoge u Velikoj Britaniji iznenaditi e, to da Evropska unija ima zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. U interesu transparentnosti e, htio bih e, naglasiti neke stvari koje su ovdje rečene. prošle godine predsjednik Juncker je pozvao na stvaranje europske vojske no ona se ne bi koristila odmah, tako je rekao. U rujnu Angela Merkel je rekla Davidu Cameronu da neće e, dobiti nikakvu smislenu reformu odnosa Ujedinjene, e, Ujedinjene kraljevine e, sa Europskom unijom ako ne promijeni svoje mišljenje vezano za Europsku vojsku. David Cameron je postao jako tih u vezi s time. on je iz Brisela, od Brisela dobio nakon eh, pregovora eh, tri eh, stvari, a od kojih već neke imamo. Mene zanima koliko ljudi u Ujedinjenoj kraljevini zna da postoji u lipnju akcijski plan Europske unije vezan za obranu. Jer kada bi oni to znali, kada bi znali da nam se prijeti stvaranjem europske, e, e, vojske, e, mislim da ne bi odabrali ostati u Europskoj uniji, već bi odabrali otići iz Europske unije, napustiti Europsku uniju 23. lipnja. Hvala lijepo. Prema člancima 21. ugovora gdje je riječ o e, promicanju demokracije, vladavine prava. Ljudi koji smatraju da naš e, sporazum e, sa Turskom ide protiv ljudskih prava, da jako Erdogan je, treba reći da je Erdogan despot, da on negira ljudska prava, da negira e, manjine i Turska postaje sve više islamistička država. On se bori protiv vlastitih ljudi. Dakle, to nije vjerodostojna politika. Čuli smo sve ove lijepe govore. Mi bismo trebali mi bismo trebali zaštititi Europu, a ne prebacivati odgovornost na nekog drugog i pokazati da imamo kralježnicu i da je možemo braniti. Gospodin Obermar, e, hvala lijepo. E, želio bih se osvrnuti na nedavne izjave. Dakle, obično carstva koriste svoju vojsku i zato mi, mi nemamo vojsku pa koristimo nešto drugo. Mi zapravo e, plaćamo podršku političara. Ta politika nije uspjela. Nije uspjela nakon posljednjeg referenduma u Nizozemskoj, ali sada vidimo drugu vrstu prijetnje. Dakle, vidimo skupine terorista koji se međusobno natječu i koji pokušavaju Federico Mogherini rasplakati, jer ono što hrani agresiju jest slabost. Mi pokazujemo slabost i vi, gospođo Mogherini, predstavljate prijetnju Europskoj uniji jer predstavljate, jer pokazujete slabost Europske unije i mislim na kraju krajeva da bi Europsku uniju trebalo uništiti. Gospođa ima eh, Madam Vice President, gospođo potpredsjednice ja pozdravljam eh, korake prema eh, bližoj suradnji sa nato om to je između ostaloga i praktična suradnja sa frontexom u egejskom moru dakle bolja suradnja sa nato om doći će do toga da se bolje nosimo sa hibridnom prijetnjom one to će nam također pomoći da povećamo otpornost Europske unije. Gospođo potpredsjednice, e, ja vas e, pozivam na provedbu tog dokumenta i u području e, uže suradnje sa NATO-om i u ostalim elementima akcije. Akcija 21. Također vas pozivam na provedbu svih političkih i zakonodavnih mjera koje idu u tom smjeru. E, drage kolege, e, prije nego što dadem riječ gospodinu Hovitu, želim samo reći da su, nam, da su nas službe upozorile da jako kasnimo, kasnimo tako da smo prihvatili jako malo e, plavih kartica. Međutim, nastavimo sada. gospodin Howitt ima riječ jednu minutu. Hvala lijepo, predsjednice. U ovoj posljednjoj debati o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politike prije britanskog referenduma treba reći da je, Britanija e, snažnija kada je u Europi i da čini Europu snažniju u svijetu. Europske misije na, e, na e, rogu Afrike su bile izrazito značajne. Londonska konferencija donora za Siriju je bila uspješna upravo zato što je Europa bila uključena. Europska vanjska politika je važna i kada se svi slažemo onda doista pokazujemo da imamo snažan utjecaj. Europska unija sa Velikom Britanijom imat će veći učinak u svijetu moja, e, bez Europske unije moja zemlja će biti manje sigurna, a to bi e, naštetilo međunarodnom poredku. U svijetu partnerstva e, američki predsjednik, indijski premijer, kineski predsjednik i tako dalje, svi oni kažu da je za Veliku Britaniju bolje da ostane u Europskoj uniji. Kao što je rekla kancelarka Merkel, samo bi Vladimir Putin bio sretan kada bi Velika Britanija napustila Europsku uniju. Kroz povijest od Bečkog kongreska pa nadalje i do kraja zapravo Prvog svjetskog rata pa sve do Ernesta Bevena koji je stvorio veze između Europe i Amerike nakon drugog svjetskog rata. Velika Britanija se uključila u osiguravanje mira u Europsku uniju. Ja mislim da e, euroskeptici nisu u pravu i treba se sjetiti Nobelovca koji je rekao da je Europska unija najuspješniji proces, mirovni proces u Europi i ja ću se boriti protiv ovog referenduma, odnosno borit ću se za to da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Sada, gospodin Jurek ima riječ jedna minuta. Hvala lijepo predsjedateljice. Vlasti Europske unije smatraju da je puno lakše napadati države članice Europske unije nego li ih braniti e, u e, teškim okolnostima. Doista bilo je e, puno lakše napadati Mađarsku nego li braniti prava Poljske u svezi sa istragama e, vezanim za e, e, istragama vezanim za smrt našeg predsjednika i prikupljanje dokaza. U posljednje dvije godine mi smo surađivali sa Europskom unijom, gospođo povjerenice, i unatoč činjenici da je Europski parlament izrazio svoju podršku Poljskoj u ovom smislu, mi nismo dobili nikakve informacije vezane za aktivnosti koje su poduzete i jednostavno nismo dobili takve signale. Naravno, puno je lakše odlaziti diljem svijeta, razmatrati kakve je situacija u Jemenu ili Libiji, pokušavati riješiti probleme diljem svijeta umjesto da pomažemo određenim i konkretnim državama članicama u Europskoj uniji. Gospođa Morvaje. Hvala lijepo. Gospođo Mogherini. Zamolila bih vas da nam iznesete činjenice. Koje je pravno stajalište vezano za one koji odlaze u e, ISIS i koji se vraćaju u Europu? Koliko ljudi je svjesno da krši zakon i trebamo li čekati da ti ljudi ubiju nekog drugog pa da se tek onda ti ljudi odvedu pred sud odnosno privedu pravdi bili se ti ljudi sui generis trebali smatrati to jest bili se sama činjenica da se odlazi u inozemstvo sama po sebi trebala smatrati kaznenim djelom ako se odlazi u inozemstvo kako bi se priključilo terorističkoj organizaciji Možda bi se takva osoba trebala zatočiti, odnosno zatvoriti. Jeste li razmatrali i razmišljali o takvoj vrsti situacije? Ili je jednostavno to nešto što ne prihvaćamo? Hvala lijepo, predsjednice. Ovo je jako dugačak dijalog koji vodimo sa Europskim parlamentom. Ako budemo zajedno stali kao evropljani, moći ćemo ostvariti napredak. Zajedničko stajalište vezano za Rusiju ili Ukrajinu i sporazum sa Iranom je nešto čega se trebamo sjetiti. Mi moramo iskoristiti i hard power i soft power. Kao Evropska unija možemo funkcionirati u NATO kontekstu i također treba razmatrati o preferencijalnom sporazumu s novom vladom. E, trebamo se boriti protiv krijumčara u Libiji. I moramo razmišljati i o zajedničkoj europskoj obrambenoj strategiji. Dakle, zajedna obrana je, zajednička obrana je prepuštena NATO u ovoj e, situaciji. E, i u tom smislu upućujem na članak 222. Danas, ako pitate evropske građane, gospodine Pašku, molim vas usporite, kaže predsjedateljica, ako ja to učinim, onda ćete mi reći da sam iskoristio do kraja svoje vrijeme. Dakle, oni kažu da se boje za svoje živote zbog eh, gerilskog rata koji vode teroristi. Posljedično, eh, zajednička sigurnosna i obrambena politika imaju interne konotacije koje nadilaze vanjske dimenzije. Čak i ako više postignemo vezano za unutarnju sigurnost s obzirom na broj agencija i strategija koje imamo još uvijek ima jako puno mogućnosti za poboljšanje osobito kada je riječ o suradnji između europskih agencija i nacionalnih vlasti pa čak između različitih e, sektora unutar nacionalnih vlasti e, čak i kada bi policija i vojska bili e, istovremeno iskorišteni i kada bi se koristili nakon pariških i briselskih napada, napada oni dobivaju oni dobivaju naredbe od vlastitih zapovjednika. Zato je jako važno osigurati bolju suradnju između europskih agencija i nacionalnih vlasti. I moramo raditi sve na tome da dobijemo integrirani, integrirani odgovor. gospodin e, Milan Mon, e, jedna minuta. Molim vas uključite mikrofon. Hvala lijepo, gospođo Mogherini, na vašoj na, na vašem predstavljanju. Vi ste govorili o situaciji u Libiji, u Siriji, u Iraku. To su sve situacije koje su zabrinjavajuće za naše granice. To su prijeteće situacije. Politika na kojoj radite, to nije opcija, to je nešto što mi moramo imati. Bićemo zajednički snažniji. Osim resursa koji su nam potrebni e, da bismo to ostvarili, potrebna je također i volja država članica. Zemlje na Bliskom istoku su možda u središtu našeg fokusa, ali treba razmišljati i dalje od toga, jer smo svi međusobno povezani. I veselim se vijeću u lipnju i nadam se da će to vijeće biti na razini izazova sa kojima se suočavamo. I da će naš rad na zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici odvesti dalje. Kada je riječ o Mijanmaru, slažem se sa svime što ste reći. E, međutim, e, situacija u Mijanmaru se nije poboljšala. E, sada imamo dokaze da su se zločini protiv Rohinge izjednačili sa genocidom. Vi ste govorili o tome kako danas između unutarnjih e, i vanjskih događaja nema razlike, pa isto tako ne bi trebalo biti razlike između našeg unutarnjeg i vanjskog djelovanja. Nakon pariških napada mi smo na neki način počeli se doživljavati kao svijet gdje postoje mi i oni. Da bismo takvu sliku izbrisali, mi moramo naglašavati naše vrijednosti. Ja bih htio ponovno situaciju u Mijanmaru staviti na vrh naše agende. Trebamo pozvati vladu da u pogledu Mijanmara uvede vrlo stroge sankcije. Gospodin Danžan, imate jednu minutu. Hvala lijepo, gospođo povjerenice, vi imate doista težak posao i vrlo mi je žao kada vidim da ovaj parlament, da vam on ne olakšava posao. E, vrlo kratko, jer jedna minuta nije dovoljna za ovako ozbiljnu temu. Globalna strategija koju ćemo, koju ćemo, do koje ćemo doći je nešto što je jako važno, ali ne smijemo izgubiti iz vida još jedan prioritet, a to je provedba već postojećih strategija. Europska unija i vaše službe su su zapravo e, e, su, su, su, su pune strategija e, dakle svaka mjera je povezana za neku strategiju e, evo danas je na primjer francuska izgubila jednog vojnika od 19 godina u maliju još je tri osobe teško ranjeno dakle mi imamo jednu strategiju za sahel više od pet godina to je inteligentna strategija e, koja kombinira sigurnost i razvoj ali daleko je od toga da je ona uspješno provedena dakle jedna globalna strategija da ali potrebni su nam i rezultati provedbe te fleksibilnost i određivanje prioriteta. Hvala lijepo. Gospodina Sisima jednu minutu. Hvala lijepo povjerenice Mogherini. Europska unija e, će ostaviti otisak na svijetu ako pokaže da zna uvjeriti i da zna zaštititi. Europska e, unija mora doprinijeti globalnoj i regionalnoj stabilnosti. ali to znači da treba imati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku koja je svjesna novih izazova. Dakle, to je ISIS, e, to, je Libija, e, to je situacija u Sahelu, to je, Afrički, to je situacija na Afričkom rogu. Sve to zahtjeva od Europske unije djelovanja. Europska unija je u najboljoj poziciji da zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku poveže sa humanitarnom pomoći i sa razvojem. E, kako postići e, ravnotežu između e, odvraćajućeg djelovanja i aktivnog djelovanja? E, treba u tom smislu e, e, surađivati sa Arapskom ligom i vi ste gospodine prebrzo govorili, kaže predsjedateljica. Gospodin Kukan imate jednu minutu. Hvala lijepo. Zahvaljujem visokoj predstavnici na njezinu uvodu. Sada više nego ikada osjećamo veliku povezanost između vanjske politike i domaće sigurnosti. Nažalost, Europa je u ovoj situaciji postala vrlo fragilna, vrlo krhka. Mi moramo uvjeriti naše građane da smo u stanju i zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku učiniti učinkovitima i e, također treba osigurati međusobnu suradnju u Europskoj uniji. Moramo osnažiti naše politike ondje gdje su one najvažnije, dakle u pitanjima kao što su sigurnosti i u područjima kao što je naše susjedstvo e, i jug i istok i naši partneri na Balkanu, najbliži partneri na Balkanu. Nažalost upravo ovdje vidimo da se javljaju krize, sukobi i nove prijetnje sigurnosti moramo biti spremni suočiti se s ovim, izazovima i dobro odrediti prioritete naša vanjska politika mora imati smisla na primjer mi ćemo poboljšati našu energetsku sigurnost i pomoći našim istočnim partnerima i ne bismo trebali postati još ovisniji o ruskom plinu. hvala lijepo. ne vidim gospodina Lajnena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 Predsjedateljice, čuli smo od visoke povjerenice i u raspravu e, koji su izazovi e, sa kojima se Europa suočava. To su ogromni izazovi. Dakle, bilo je riječi o e, fluidnosti, tranzicija između vanjske i unutarnje politike. Bilo je riječi o tome kako je potrebno više kohezije jedinstva, jedinstva u vanjskoj politici i mislim da su prethodni govornici upravo o tome govorili. Naši građani, ja mislim da su na našoj strani tom pitanju zato što brojna istraživanja pokazuju da naši građani više očekuju, više jedinstva očekuju u našoj vanjskoj politici. Nova strategija koju ćemo dobiti do lipnja mora po mojem mišljenju uzeti u obzir različite izazove sa kojima smo suočeni, odrediti prioritete, prioritete i donijeti sporazume koji su potrebni Europskoj uniji i upravo u tom teškom poslu ja vam želim jako puno uspjeha. A sada prelazimo na catch the eye, odnosno odnosno na, javljanje. Gospodin, gospodin na minutu. E, Euroopan on muuttunut entistä epävakaammaksi. Europsko sigurnosno okruženje je sve nestabilnije. Interna i vanjska sigurnost su međusobno povezane. Imamo tu razne prijetnje, radikalizaciju, terorizam migracijsku krizu i sve to znači da Europska unija treba djelovati. Treba nam i bolja suradnja kako bismo zajamčili sigurnost i bolji protok podataka. Istovremeno, tradicionalna vojna prijetnja nije nestala, kao što pokazuje i agresivno djelovanje Rusije u Ukrajini. No, još uvijek je NATO za nas e, osnovno rješenje i Europska unija ne bi smjela ustrojavati jednu agenciju koja će se s time natjecati, nego treba poticati užu suradnju među, među zemljama članicama kao dio NATO-a, a ispravno je također i da sama Europska unija preuzme i veći dio vojno-političke odgovornosti. Hvala. Izvolite, sljedeći govornik. Hvala, gospodine, e, gospođo predsjedavajuća. Gospođo Megorini, najbolje načelo vanjske i sigurnosne politike je odgovornost Europske unije prema zemljama članicama. No, gdje je to kada je riječ o Grčkoj i kada je riječ o ilegalnim aktivnostima u, u Skopiju i u Makedoniji. 26. ožujka vama sam napisao pismo s prijedlogom mjera protiv Makedonije jer je makedonska policija napala izbjeglice i imigrante koji su se nalazili s grčke strane granice i to suzavcem. Policija je napala izbjeglice, kao što sam spomenuo, bilo je ranjenih i također su ispaljeni gumeni meci. Zašto se to događa?

Hvala. Kao prvo dopustite mi da kažem e, da trebam e, provjeriti sa e, svojim suradnicima, ali mislim da sam upravo odgovorila na vaše pismo baš danas, tako da ćete odgovor zaprimiti večeras ili sutra ujutro. Htjela sam istaknuti ono što su mnogi od vas raspravljali u večerašnjoj raspravi, odnosno o vezi između vanjske i unutarnje sigurnosti. Naravno, danas u ovoj vijećnici se raspravljalo o e, dvama aspektima, dakle domaće politike koja također ima i jednu vanjsku dimenziju, dakle odgovor na migraciju i izbjegličku krizu i također e, pitanje protuterorizma nakon nedavnih napada u Briselu. To su dva aspekta naših politika koji imaju i vanjsku i unutarnju dimenziju i mi smo u posljednjih nekoliko mjeseci razradili u komisiji, ali također i u vijeću, jedan pristup kojim se sve više integriraju naši vanjski i e, domaći odgovori i mislim da će se sve to pretočiti u našu e, raspravu za e, nekoliko sati upravo će se pretočiti u globalnu strategiju koju pripremamo. Upravo je izrada globalne strategije spajanje različitih e, političkih tokova koje imamo unutar institucija kako bi se prevladalo e, prepreke koje postoje i ispunilo jazove koje imamo kada je riječ u vanjskoj i e, domaćoj politici. I također je ova rasprava pokazala da na parlamentarnoj razini trebamo razraditi nove načine razmišljanja i pristupanja problemima. Jedno, kad, jedno, kad, se, kad se pozabavimo E, i e, vanjskim i unutarnjim aspektima naših e, politika. Bavimo se dvama istim temama, ali na odvojenim sastancima, u odvojenim prilikama. Dakle, trebali bismo razmotriti inovativne načine bavljenja istim pitanjima sa različitih gledišta, jer je to dodana vrijednost Europske unije. Mi raspolažemo tolikim instrumentima na vanjskoj i na unutarnjoj razini, mekim ili tvrdim, ali ponekad e, u institucijama čini se da nemamo takav e, sveobuhvatan pristup. Dakle, mnogo toga e, što je rečeno večeras zapravo pripada i drugim raspravama koje smo večeras održali. Istina je da stoji definicija naše uloge u ovom svijetu koji je multipolaran. Ja ne bih rekla da je toliko multipolaran, nego zapravo nemamo ispravnu definiciju toga. Živimo u svijetu koji se brzo mijenja, ali to je strateška rasprava koju ćemo uskoro imati. Također, kada je riječ o pitanju koje je spomenuo gospodin Danžan, mislim da je ključno kako provoditi strategije koje osmišljamo i na, na to bih se vratila u našoj raspravi o globalnoj strategiji, zato jer je provedba ključni element naše strategije njezin kraj e, nije njezina izrada, nego je provedba sastavni dio naših strategija. Također, ono što je spomenuto jest da postoji čitav niz politika i drugih e, ključnih područja i prioriteta na koje se večeras nisam usredotočila, na to ne znači da to nisu naši prioriteti, samo ću ih navesti tri. Evo, energetska sigurnost, to je upravo spomenuto, i naši odnosi sa ASEANom, a to je spomenuto u e, jednom prethodnom govoru, i Upravo se vraćam iz Japana sa sastanka e, G7, -a. sastala sam se i u Đakarti sa tajnikom ASEANA i zemljama članicama E, koje su odlučivale također o napređenju naših odnosa i također e, sam i nedavno posjetila Sahel koji je ključan za našu sigurnost i za naše upravljanje migracijskom krizom i migracijskim tokovima, a također je ključan i za naš razvoj i za rješavanje takvih globalnih pitanja. No, htjela bih se usredotočiti na E, neposredne prioritete koji e, sada prevladavaju, a to je svrha ove rasprave, rekla bih. I još e, jedna posljednja napomena o temi koju su mnogi od vas spomenuli, a to je Europska unija, odnosno njezina dodana vrijednost ili pomanjkanje dodane vrijednosti kada je riječ o vanjskoj i sigurnosnoj politici. Moram biti jasna, među europskim e, državljanima, građanima e, i u europskim zemljama prepoznajem e, sve veću osviještenost u činjenici da čak niti velike zemlje članice nisu samostalne sile. Ja bih rekla čak da imamo dvije vrste zemalja u Europskoj uniji. One male i one koje još nisu shvatile da, se, da su male. Ali to je stanje stvari. To je također pitanje za vanjsku i sigurnosnu politiku naše zemlje članice ne mogu ništa bolje učiniti same nego što to mogu učiniti zajedno. Mislim da tu sada idemo u dobrom pravcu. Također se je člo mnogo promišljanja o ulozi Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji i u njezinoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Evo, nadovezat ću se na ono što je rekao Richard Howitt. Mi smo se sastali prije dva mjeseca u Londonu na londonskoj konferenciji o Siriji gdje je Europska unija kao takva zajedno sa zemljama članicama dala dvije trećine, preuzela dvije trećine obveza i time je konferencija postala uspješnom. No, htjela bih e, se nadovezati na to. E, tada je iznesena ideja e, gospodarskog pakta za Libanon, Libanon i Jordan kako bi se srednjeročno pomoglo Libanonu i Jordanu je ugošćavaju toliko izbjeglica u zajednicama ili u kampovima. I sada ostvarujemo tu zamisao upravo zato što Europska unija je stavila na raspolaganje te zamisli instrumente, naročito e, sporazume u trgovini koji su povezani sa tim e, paktom i to ovlašuje Europsku uniju da donosi odluke, a ne pojedine zemlje članice. Dakle, to je bila sjajna zamisao Jedinjene kraljevine koja koristi i Europskoj uniji i njezinim susjedima, a to je ostvareno zahvaljujući zajedničkoj odluci Europske unije da se ta ideja provede u djelo. I to je win-win situacija ili win-win-win situacija za Ujedinjenu kraljevinu, za Europu i za naše susjedstvo. Dakle, tri puta. Dakle, nismo bili sami jedini gubitnici. Dakle, naravno, tu postoje određene poteškoće i granice i neke stvari koje ne funkcioniraju, ali e, naša uloga nije govoriti da to ne funkcionira, nego mi kao donesitelji odluka, kao političari moramo provesti stvari u djelo i vjerujem da to i činimo. Hvala. Hvala lijepo. Ovime